sati. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izjava potpredsjednice Europske komisije, odnosno potpredsjednika, oprostite. Njega će podpredsjednicu će predstavljati Leškevičius ministar vanjskih poslova Republike Litve. E, njegova, njegovo izlaganje će se odnositi e, na zajedničko stajalište e, vijeća o izvozu oružja. Pet minuta. Uvaženi zastupnici, gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepo na ovoj prilici da razmijenimo mišljenja i da govorimo o zajedničkom stajalištu zemalja članica zemalja članica u ime e, potpredsjednice komisije naše zajedničko stajalište je jedno od e, najrazvijenijih i najelaboriranijih na ovu, novu temu u cijelom svijetu e, postoji europski pravilnik o ponašanju koji je donesen 1998. godine i njegova glavna svrha je reguliranje izvoza oružja zemalja članica. To čini tako što zahtjeva od zemalja članica da e, ostvaruju nadzor i kontrolu nad svim pošiljkama oružja u inozemstvo, pogotovo u treće zemlje, u susjedstvu Europske unije i e, u smislu izvoza oružja ovu uredbu moramo poboljšati prema odredbama zajedničkog stajališta. Zemlje članice moraju procijeniti sve izvoze oružja izvan Europske unije na temelju određenih parametara koji su jasno precizirani i e, posebice e, kada se radi o kršenjima međunarodnih odredbi i temeljnih ljudskih prava učinak izvoza oružja na stabilnost u regiji e, može biti poguban. Istovremeno zajedničko stajalište naglašava i određuje da svaki zahtjev za izvoz oružja se mora e, procjenjivati e, pojedinačno. To znači da pitanja kao što su specifične količine i vrste oružja, standardi servisiranja i uvjeti izvoza su čimbenici koji se moraju pritom uzimati u obzir. To također implicira da određeni izvozi oružja će biti odbijeni e, za neke zemlje, ali to neće nužno značiti da je ta zemlja pod embargom Europska, e, Europske unije. Europska unija e, obuh, e, ima zajedničko stajalište koje obuhvaća pitanja e, prijenosa izvoza oružja. Uspostavljajući mehanizme za vođenje rasprave, zajedničko stajalište doprinosi i postupnoj usklađivanju e, nacionalnih politika za izvoz oružja i izbjegavanju e, određenih amandmana Dakle, svaka zemlja članica prije donošenja odluke o izvozu oružja, o podnošenju zahtjeva za izvoz oružja, e, može e, otvoriti pitanje sličnog izvoza oružja druge zemlje članice, ovisno o određenim odredištima. I radna skupina i dalje će raditi na zajedničkom stalištu i i dalje će razvijati instrumente za kontrolu izvoza oružja i, e, i specifične odredbe za precizniju procjenu funkcija 28 zemalja članica e, bi trebalo donositi pojedinačne odluke na nacionalnoj razini za svaki pojedini slučaj izvoza oružja, Uzimat ću obzir svoja nacionalna zakonodavstva, no međutim procjenu, također procjenu rizik, procjena rizika e, može dovesti do različitih rezultata, tako da zajedničko stajalište etablira obvezu provođenja procesa procjene rizika određenih zahtjeva za izvoz. To je bitan aspekt kojeg moramo imati na umu kada razmatramo obveze koje e, zajedničko stajalište nameće zemljama članicama e, se slučaju pojedinih kršenja. Istodobno zemlje članice moraju biti odgovorne u smislu odluka koje donesu za izvoz oružja i zato su odrebe vrlo transparentne, uključujući zahtjev da zemlje članice cijela Europska unija objavljuje detaljni, detaljne godišnje izvješće o izvozu oružja. To izvješće mora e, ispunjavati najviše standarde e, dostupnosti podataka u javnosti, transparentnosti preduvjet za odgovornost i e, također se mora uzimati u obzir e, javno mnjenje, e, mišljenje nevladinih udruga, mišljenje Europskog parlamenta, jer to znači provođenje e, ovlasti nadzora nad ovako važnim pitanjem kao što je izvoz oružja. Što se tiče analize trenutne pozicije koja je e, usvojena 2009. godine. Revizija je započela 2014. godine, nakon, tri godine nakon što je doneseno stajalište upitnik, najprije poslan upitnik na koji su sve zemlje članice morale odgovoriti. Preliminarni rezultati su bili razmatrani u odboru za vanjske poslove i e, u 2012. godine u studenom su doneseni zaključci unutar odbora za vanjski, odbor, za vanjski odbor i naznačeno da je e, potreban dodatni rad na poboljšanju odredbi i posebice aspekta implementacije zajedničkog stajališta, posebice što se tiče razmjene podataka, osjetljivih odredišta, njihov sveukupni cilj je povećati dodanu vrijednost implementacije i povećati konzistentnost odluka zemalja članice na temelju razmjene podataka između zemalja članice. Sva ta poboljšanja bi konačno trebala biti odražena između ostalog i u ažuriranoj verziji priručnika za korisnike koji bi e, određivao smjernice za primjenu i provedbu zajedničkog stajališta Europski parlamenti e, civilno društvo i dalje će ostati intenzivno uključeni u različite stadije ove revizije, uključujući i e, sastanak nevladinih udruga koji se održava svakih šest mjeseci. E, unutar pododbora za vanjske poslove. Također moram podsjetiti da zajedničko stalište se primjenjuje na neke treće zemlje iz, naš, susjedstva Europske unije. Nova pravila se promiču na promicanju kriterija transparentnosti i zahtjeva zajedničkog stelište u trećim zemljama putem ambicioznog programa pomoći e, prema proračunu e, vanjske sigurnosne politike 1,8 milijardi e, eura je predviđeno za ovu svrhu. Isto tako u prvoj liniji borbe za poboljšanje kontrole izvoza oružja na globalnoj rizini e, je e, ugovor o trgovini oružjem, zato su vođeni pregovori s Ujedinjenim narodima. 2013. godine sa glavnim odborom Ujedinjenih naroda su vođeni pregovori i regulirani i po prvi puta je zatražena e, osjetna transparentnost u provođenju te direktive. ETT ima puni potencijal, želi stvariti puni potencijal transparentnosti e, izvoza oružja kako bi se povećala međunarodna sigurnost i kako bi se e, umanjilo primjena, primjena sile za sve građane svijeta. 50 članica Ujedinjenih naroda je sudjelovalo u tome. i dragi e, uvaženi kolege zastupnici, vi imate također važnu ulogu u cijeloj ovoj priči jer i od vas se očekuje da e, primjenjujete neke nadležnosti u smislu suglasnosti Europskog parlamenta prije no što će vijeće moći ponuditi da zemlje članice ratificiraju e, ovu poziciju. Mi računamo na vašu podršku, želimo taj cijeli proces ubržati što je moguće prije i želimo osigurati kritičnu masu naših Eh, zemalja članica kako bismo eh, ostvarili eh, prag koji je nužan za donošenje ove pozicije. Hvala lijepo gospodinu Leške Vičicu. Sada gospodin Galer ima riječ. Hvala lijepo oružje, oružje nikako nije dobro posebice ako dopadne u krive ruke, e, ako ostane pod kontrolom odgovornih vlada, e, može imati zastrašujući učinak na agresore. Također e, povremeno može braniti demokraciju pojedinih zemalja i temeljnih ljudskih prava. i svih ovih razloga je važno da zajednički reguliramo ovaj postupak odobrenja izvoza oružja, e, vojne tehnologije i e, opreme i vojnog oružja. E, ovo reguliranje je toliko atraktivno da e, nadamo se da će treće zemlje ga primijenuti. Pozicija iz 2008. godine e, donosi osam kriterija. E, predsjedništvo je ukazalo na suradnju pod odbora za vanjske poslove koji, koji, koji izrađuje priručnik za primjenu ovih smjernica, mi ustvrđujemo da kao parlament, naravno po tom pitanju nismo uključeni u suodlučivanje, to nije pitanje zajedničke politike Europske unije, već su zemlje članice zasebno odgovorne za primjenu i tumačenje ovih odredbi u svakom pojedinačnom slučaju. Upravo zato e, naši kolege na nacionalnoj razini imaju još e, bitniju ulogu da pripaze u svojim nacionalnim parlamentima E, da e, ovi zajednički standardi budu poštivani i da se obavlja kontrola. Mora se uspostaviti korelacija na razini Europske unije, a to je zadaća e, visoke predstavnice, a mi kao Europski parlament želimo redovno biti informirani o tome. Mi kao klub zastupnika podržavamo sporazum o trgovini oružja i on, i on bi se trebao primjenjivati i dolaziti dorije, u funkciju. Hvala lijepo. Gospođa Kopa Marija Eleni, e, ovo nije tehničko pitanje, ovo je pitanje od političke važnosti i zato moramo biti dosljedni u smislu obvezi koje preuzimamo da bismo zaštitili ljudska prava i e, ciljeve milenijskog razvoja činjenica da Europska pučka stranka uz prešutnu podršku e, Saveza liberala i demokrata e, lobira u odboru za vanjske poslove. Mislim da je to e, nešto što možemo pohvaliti, ali tu postoji vrlo bitno pitanje sadržaja zapravo ne postoji prava kontrola nad izvozom oružja i to je najveći problem. Moramo okončati e, ovo licemjerje velikih proizvođača oružja, potrebna nam je transparentnost i moramo se pobrinuti da se oružja ne izvoze u zemlje koje su diktature. Ako postoji sumnja e, da će se to oružje upotrijebiti za represiju e, ljudi i građana, to se ne smije prihvatiti. Plava, plava kartica, prihvaćate li ju? Da, izvolite. Imate riječ, izvolite. poštujem vaše mišljenje u potpunosti, no želio bih vas pitati sljedeće. Ne sjećate li se da tijekom sastanka odbora za vanjske poslove vaš e, prijedlog izvješća nije bio usvojen? Nitko zapravo nije glasovao za vaše izvješće, imali smo samo jedno, jedan, jednog suzdržanog, a svi ostali e, članovi Europskog parlamenta e, koji su zastupali različite političke stranke su glasovali protiv ovog izvješća. Ako se sjećate ispravno, vi ste zapravo povukli vašu podršku tom izvješću, oko koga smo se već zapravo usuglasili i svi koji su ovdje, uključujući i mene osobno, se sjećaju što se u tom trenutku dogodilo, pa vas molim, nemamo se vraćati više na tu temu, jer to više nikoga ne zanima. Gospodin Nikolaj, dvije minute. Mislim da nam je potrebna e, bolja implementacija zajedničkog stajališta, ali samo u smislu toga da ono ona bude održiva i dobra i za industriju i za ljude koje bi ta industrija trebala štititi. Neki dijelovi ove inicijative i neki prijedlozi su realni po našem mišljenju. Ne možemo e, e, poticati prodaju kupovinu oružja, ali moramo imati jamstvo za sve države članice da ne da, da, da, da, da, da nikakve paramilitarne snage e, nisu iza sklapanja određenih ugovora o izvozu oružja. E, nitko u Europi ne bi smio usvojiti radikalni stav. Potrebno je promicati bolju suradnju e, u smislu ovog zajedničkog stajališta i omogućiti europskim obrambenim institucijama da posve provedu sve ovo na razini vijeća moramo promicati razvoj i inovacije, obrambene industrije Europske unije, e, uravno u ravnotežu e, poštivanja ljudskih prava. Mislim da je to najbolje rješenje. E, kompromis kojeg bismo ostvarili u svjetlu ovog zajedničkog stajališta bi bio korak naprijed i bio bi, bilo, bi, bilo bi realno očekivati ovako nešto. Hvala lijepo, gospođo Nikolaj, gospođa Kronberg, dvije i pol minute. Hvala ovo je posebna situacija. Željela bih vas podsjetiti da, da zajedničko stajalište o izvozu oružja Europske unije je e, jedinstveni sporazum i politički instrument koji određuje jasne kriterije za e, e, sporazum o trgovini oružja. Dakle, ove godine je i u Sjedinjeni narodi to dobili. U svakom slučaju potrebno je više transparentnosti i više političkog reguliranja u ovom području. Postoje dvije rezolucije o kojima moramo glasovati. Prva rezolucija ima za cilj poboljšati zajedničko stajalište Europske unije u pitanjima kao što su korupcija, transparentnost i e, zajednički kriteriji, prema zajedničkim kriterijima zemalja članica, a druga rezolucija ALDA, EPP-a i e ICR-a e, smatra da je zajedničko stajalište u redu i e, da nisu potrebni e, nikakvi dodaci, no međutim to je korak unazad u suprotnosti sa svim drugim e, zemljama članicama koje bi željele potpisati ovo zajedničko stajalište. Mislim da je rješenje ovo zapravo sramotno u smislu ljudskih prava. Poštivanje ljudskih prava je ključna dodana vrijednost zajedničkog stajališta i u svakom slučaju ono vrlo bitno uzimajući u obzir situaciju na Bliskom istoku u Sjevernoj Africi gdje imamo izvoz e, oružja iz Europske unije, a ljudska prava se uopće ne poštuju. I u izvješću EPPA je to zanemareno. E, razumijem da e, je Europski parlament ideološki odjeljen po pitanju ljudskih prava danas. E, mislim da to nije, nije prihvatljivo. Glasovanje sutra će pokazati o čemu se radi. Sljedeći govornik, gospodin Plaser. Panove. Dame i gospodo, što se tiče ove teme, želio bih istaknuti jedan specifičan problem s kojim su suočeni ne samo češki izvoznici. Budući da nemamo izlaz na more, mi možemo e, eventualno koristiti luke drugih zemalja, recimo Poljske ili Njemačke, ili izvoziti avionom. No, ako izvozimo preko drugih zemalja, trebamo dodatnu dozvolu i time bi se zanemarilo pitanje dozvole zemlje podrijetla. To je politički motiviran korak, a rezultat je vrlo često kašnjenje u cijelom procesu ili e, odbijanje izdavanja dozvola. To praktički znači da su troškovi daleko veći i stoga naša poduzeća nisu konkurentna i trpe štetu. Iako je to industrija u kojoj se stvara velika dodana vrijednost eh, i u kojoj postoje deseci tisuća radnih mjesta u moje zemlje. Mislim da nije prihvatljivo da zemlje koje nemaju izlaz na more eh, su u nepovoljnijem položaju u ovom eh, sustavu izvoza. I stoga tražim sve relevantne instance i molim da provjere je li doista potrebno dodatno odobrenje i je li to srazmjerno situaciji i je li to u skladu sa člankom 36. ugovora. Hvala. E, sljedeća govornica gospođa Lusing. U Maliju pobunjenici koriste e, njemačko oružje i pucaju na e, vojnike Malija i Francuske. Njemačka šalje vojnike i podržava francuske postrojbe, a istodobno prodaje oružje e, na Katar. A Katar prodaje njemačko oružje pobunjenicima u Maliju. E, to je e, totalni absurd i to je nevjerojatno. Mi znamo što se događa kada se prodaje oružje autoritarnim zemljama i znamo da dolazi do ubojstava i mučenja. I znamo E, da je došlo do ubijanja tisuća ljudi uvijek iznova. I upravo zato e, je usvojeno zajedničko stajalište što se tiče kontrole izvoza. Usvojile su ga vlade e, Europske unije 2008. A cilj je ostvariti ono što je u tom sporazumu definirano. Međutim, mi znamo da to ne funkcionira na taj način činjenica je e, da je konzervativna većina odbila moj izvještaj. Činjenica je isto tako da i kršćanske organizacije nisu bile aktivne. Činjenica je da Europska unija je zapravo mirovna unija, a cilj e, ostvarenja mira E, je onaj koji možemo sutra ostvariti i možemo glasovati na način da prihvatimo izvještaj koji sadrži on, sve one argumente koje sam navela u svom e, izvještaju. I još jedan odgovor. Konzervativna većina je na taj način poboljšala moj izvještaj da više uopće ne možemo glasovati za njega. Ali zašto, gospodine Lizek? Možda vi možete dati odgovor e, u svom govoru. Hvala lijepa. A sada gospodin Salavrakos. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Europska unija ima vrlo važnu ulogu na području kontrole izvoza oružja, ne samo regionalno, nego i na međunarodnoj razini. Već 2008. doneseno je stajalište koje je usvojilo vijeće što se tiče izvoza oružja i ondje je definirano osam kriterija. U zadnjih nekoliko godina vidjeli smo da postoje napori E, kako bi se uskladili razni propisi što se tiče izvoza oružja. Najnoviji događaji Bliskom istoku, Sjevernoj Africi dokazuju da je potrebno ići u tom smjeru, da trebamo ozbiljno shvatiti taj sporazum i e, staviti naglasak na ljude e, i njihove živote. Posebno kada se radi o izvozu oružja u Siriju gdje je došlo do pogoršanja situacije i sve to moramo uskladiti s načelima ogovorima, jer postoji velika opasnost e, da će se oružje zloupotrebljavati. Moje zapravo san da uopće ne postoji oružje. Međutim, tamo gdje postoji pobuna, postoji potreba za oružjem i onda dolazi oružje u ruke ekstremista. Hvala. Hvala gospodine Salavrakos. Gospodin Lizek Hvala lijepa. Dame i gospodo, svi bismo mi željeli živjeti u svijetu u kojem samo vlada mir i uopće nema rata. Pa nema ni oružja. Slažem se s prethodnim govornicima, međutim mi ne živimo u takvom svijetu. U svijetu u kojem živimo možemo jasno naglasiti da Europska unija zapravo uživa u jedinstvenom sustavu na svijetu, sustavu u kojem se kontrolira izvoz oružja. Ova vrsta kontrole nije poput onoga što postoji u SAD-u, Rusiji i Kini, e, niti u jednoj zemlji koja je veliki proizvođač oružja. Znači, Europska unija praktički postaje model na svijetu i upravo zato postoje različita mišljenja. E, ja smatram da je ova kontrola danas dostatna. Niti jedna država u Europskoj uniji nije izvozila oružje u zemlje u kojima su postojali vojni konflikti i to je temeljno načelo koje sve e, europske države poštuju. I Europska unija Podsjećam je ona koja je dala svoj doprinos što se tiče e, međunarodne primjene, jer e, države članice su pokrenule inicijativu i onda je UN usvojio taj sporazum o trgovini oružjem, a to treba doprinijeti daljnjoj stabilnosti. tu se slažem sa zastupnicima. Ova vrsta kontrole i nadzora Pomoći će nam da suzbijemo e, kazneno djelovanje. Hvala. Gospođa Gomez, izvolite. Europska unija ima odgovornost da prestane trgovina oružja koja pogoršava mnoge teške zločine s nasiljem u cijelom svijetu. I e, to su situacije u kojem su mnogi građani u opasnosti. Moramo paziti kamo ide svo to oružje koje se izvozi iz Europe. Mi za sada još to ne činimo, a e, desni u ovom parlamentu to žele spriječiti. Kako bismo bili konsistentni, moramo znati o čemu se radi u Europskoj uniji. Demokratizacija i ljudska prava su stvari koje ne smijemo podrivati, a u rezoluciji koju ćemo glasati sutra moramo omogućiti da će se pratiti izvoz oružja i vojne opreme trećim zemljama, naročito kada se radi o E, krajevima svijeta koji, u kojima vladaju sukobi. Visoka predstavnica mora omogućiti da protokol iz 2009. godine zaživi. I e, apsolutno je nužno da sve informacije ne, informiramo e, gospođa, gospodin Kelem. Zajednička e, pozicija Europske unije je zaista jedinstvena. Možemo biti zadovoljni značajnim napretkom što je ostvaren, međutim to je napredak nije dovoljan. Činjenica jeste da je Europska unija drugi najveći izvoznik oružja. A e, to je tim veće što se interna potražnja za naoružanjem u EU smanjila. I e, zbog toga se povećavaju napori za izvoz naoružanja izvan Europske unije. Ne možemo dovoljno naglašavati da treba biti oprezan kam će to oružje doći i gdje će se koristiti. Prva stvar koja je potrebna je da se smanje razlici između zajedničke vanjske i obrambene politike kao i naše zajedničke pozicije. Izvozi postaju transparentni, međutim raspoloživi podaci nisu dovoljni. Moramo shvatiti na koji način se ta zajednička pozicija, zajednički stav primjenjuje u zemljama članicama. Treba se također povećati nadzor nad izvozom naoružanja, međutim najvažniju odgovornost na tom planu imaju države članice. Hvala gospodine Kelam, gospodin Laraki nije tu, gospodin Kukan dvije minute, izvolite. Hvala gospođo e, predsjednice, gospodine ministre. Ugovor o naoružanju Ujedinjenih naroda i trgovine naoružanjem je nešto što mislim zahtjeva više odgovornosti vezano za izvoz naoružanja iz Europske unije jer Europska unija je značajan izvoznik oružja. Odgovornost leži na nama. Moramo sve učiniti kako to naoružanje ne bi pridonjelo dajnoj nestabilnosti u pojedinim regijama, niti da se na taj način ne pojačaju interni sukobi. Znam da je ponekada teško da se u zemljama članicama svi e, stanu iza zajedničkog stava vijeća, a naročito od njegovog članka četvrtog u kojem se kaže da zemlje članice ne smiju dati licencu za izvoz, ako države članice znaju da postoji rizik da će se to upotrijebiti protivno regionalnoj stabilnosti. Osim toga, zemlje članice moraju na transparentan način raditi. Moramo tražiti javna izvješća. Moramo imati bolju kontrolu izvoza što ga, e, oružja što ga izvozimo i zalagati se za veću regionalnu stabilnost. No prije svega kako bi se povećala legitimnost izvoza oružja iz Europske unije, važno je da države članice se vrlo strogo pridržavaju zajedničkog stava Europske unije kao i da ratificiraju e, sporazum o trgovini naružanja jer u protivnom sve će to biti mrtvo slovo na papiru. Hvala gospodine Kukan, gospodine Howitt. E, hvala predsjednice. Eto, dok mi raspravljamo, neredi vladaju u Kairu i onda moramo vidjeti da e, sad e, ko će biti konačni korisnik oružja što ga izvozimo. E, predsjednice, trebalo bismo potpisati sporazum o kontroli naoružanja. E, Bugarska će uskoro to potpisati i tu vidimo da je e, sada samo Španjolska potpisala ono što e, se odnosi na ljudska prava. Samo Sjeverna Koreja i e, Sirija su zapravo se protivile tom sporazumu pa se o, iz ovoga vidi da je Europska unija na pravom tragu. Međutim, kada čujemo da se građansko društvo u potpunosti informirano o tom pregledu sa samo izabranim određenim nevladinim organizacijama, mislim da trebamo ovdje pozvati na potpune konzultacije Drugo, pozdravljam kriterije smjernice 7 i 8 kako predsjedništvo može e, opravdati da nema kriterija vezanih za ljudska prava, iako je Barunica Ashton upravo to bila naglasila u svojoj reviziji. Ovo što smo večeras čuli je razočaravajuće i mislim da se zaista nastavi s radom da se izradi baza podataka koja je bila predložena. E, britanski laburisti kao i Sjedinjene američke države traže da se interno naime prije provjerava koje će se oružje izvoziti. Na posljedku predsjednice svjesnice činjenice da je češka vlada prodala prošlih mjeseci 50 tisuća pištolja egipatskoj policiji i nadam se da oni neće biti e, u krivo upotrebljeni. Hvala gospodine Havic, gospodin Preda. Hvala predsjednice. Industrija naoružanja je posebna kada se radi o zemljama članicama. Ona predstavlja stalan izvod prihoda. Europska unija drugi je izvoznik oružja u svijetu nakon Sjedinjenih američkih država. Taj strateški karakter nije izlika za to da nema transparentnosti države članice, moraju uzeti u obzir norme e, koje e, se vežu za certifikate koji se izdaju na tom području a kada govorimo o izvozu naoružanja moramo znati njihovo odredište i to točno e, certifikati koje neke zemlje članice izdaju e, omogućuju nakon toga da se te e, oružje naknadno prodaje u druge zemlje svijeta i ako je prvobitna prodaja bila legalna, nakon toga to oružje može ipak doći u ruke totalitarnih režima i na taj način se može koristiti da bi se borilo protiv različitih oponenata. I stoga mi je drago što će se ovaj sporazum potpisati jer će se na taj način povećati kontrola kao i transparentnost u to jako delikatnoj domeni i jako mi je drago da je velik broj zemalja članica potpisao taj sporazum, a je 26 od tih zemalja su zemlje članice Europske unije. Nadam se da će i preostale zemlje članice to uskoro učiniti i potpisati trgovina oružjem ukazuje da ćemo morati mm, e, riješiti te probleme. Sada spontano javljanje za riječ gospodin Tusas na jednu minutu. για τις εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες Dozvole za izvoz i politike izvoza oružja u zemlje, treće zemlje, to je nešto što je izravno u vezi s imperialističkom e, politikom e, koju provodi Europska unija na međunarodnoj sceni kako bi se zajamčilo da je monopol očuvan. Ovo je tipičan primjer onog što je Europska unija i što se radi u Siriji. Tri i pol tone naružanja je prošlo preko Hrvatske i došlo do sirijske oporbe. Dakle, u trenutku kada smo mi proslavljali ulazak e, Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja, same infrastrukture te države korištene su kako bi se izvozilo oružje sirijskoj oporbi. To nakon neprihvatljive odluke da se zaustavi embargo na izvoz oružja sirijskoj oporbi. Moramo se pitati tko ih naoružava. Hvala gospodine Tusas. Gospođa viska predstavnica vas je e, oblastila da uzmete riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, da, ja e, govorim u ime viske predstavnice. Dopustite najprije da zahvalim da se zahvalim svima na njihovim komentarima i prijedlozima i da vas uvjerim da će njihovi stavovi biti podijeljeni u daljem radu. Hvala vam što ste, gospodine Hovit, e, iznijeli svoj stav. Ja bih rekao da kada se radi o sedmom i osmom kriteriju e, smjernica kriterija drugog o ljudskim pravima je sam po sebi već jako jasan no dopustite da vam kažem da je zajednički stav kao što smo se kao što ste se kao što ste mnogi među vama i složili s tim e, čini trgovinu oružjem puno transparentnijom no postoji isto tako činjenica da primjena toga od strane država članica što je dopušteno, a što nije i ono što će taj zajednički dogovor ustanoviti jeste da postoji zajednički okvir e, osjetljivih informacija koje će biti podijeljene među e, državama članicama, no ne postoji još e, jedinstvena licenca za trgovno oružjem i to je nešto što je diskreciono pravo svake države članice. Konvergencija i harmoniziranje izvoza oružja koje rezultira izvozom oružja i zbog pritiska koji se vrši unutar Europske unije Zahvaljujući postupku transparentnosti, da, istina je da postoji prostor za poboljšanje i na tome se radi, ali isto tako možemo biti ponosni onim što je već ostvareno i možemo biti ponosni primjerom koji dajemo zemljama izvan Europske unije. Europska unija jeste jedan od e, glavnih e, promotora transparentnosti u svjetskoj trgovini oružja i glede sporazuma o trgovini oružja koji se, na kojem se radi u UN-u. EDD koji je dogovoren u Njorku jeste jako važno važan alat da se zašte ljudi koji su ni oružjem diljem svijeta. Taj dogovor može uravnotežiti, ujednačiti pravila trgovine i to ne samo e, među državama članicama. Tu će svi trebati igrati po zajedničkim transparentnim pravilima i tu isto tako u tom jako osjetljivom tržištu će se slijediti zajednička pravila. Hvala gospodine ministre. Zaključujemo ovu tačku dnevnog reda i sutra ćemo glasovati po tom pitanju u 12 sati. A sada e, se radi o izvješću Vitala Moreiri o dodatnoj makrofinancijskoj pomoći Gruziji i dakle dajem riječ gospodinu Moreiri.